Okay, please Molim vas e, da zauzmete svoja mjesta. Ispričavam se na kašnjenju. Evo čekali smo e, čekali smo znak e, da možemo započeti sa sastankom. Hvala. Mogu li samo reći da ćemo tijekom popodnevna popodneva poslati zapisnik sa e, jutrošnjeg sastanka koordinatora. Možda možete pogledati taj zapisnik e. i mm, ukažite nam na, na potencijalne probleme koji se onda mogu riješiti do sutra popodne. Dakle, krećemo na točku dnevnog reda devet E, to je drugo izvješće stanje mora. E, u ovom slučaju govorimo o Crnom moru i o Sredozemnom moru. Te također sam zatražio izvješće o napretku o izjavi iz Malte Medfish Forever. Ovdje je Valerie Lane iz komisije. I odmah vam, gospođo Lane, predajem riječ. Izvolite. Hvala gospođo, gospodine predsjedniče. Želim vam dobrodošlicu u Sredozemlje i Crno more. Ja ću početi sa jednim e, sredozemnim, e, jednom sredozemnom posebnošću u tom e, mediteranskom bazenu imamo nekoliko specifičnosti, posebno sa biološkog stanovišta. Imamo veliku bioraznolikost, puno više nego u drugim e, morskim bazenima. Imamo također i složenost morskog ekosustava, te također i prisutnost invazivnih e, vrsta. U Mediteranu imamo više od 200, 2000 stokova i to u Atlantskom oceanu ne postoji. Isto tako imamo posebno što se tiče upravljanja. Nemamo e, isključive e, gospodarske zone. Također imamo jako velik broj podijeljenih stokova neki stokovi nisu samo u e, zemljama, zapravo u vodama zemalja zajednice, nego i u drugim vodama. Imamo isto tako i međunarodni dio, to e, E, najveći dio sokova se, e, njima se upravlja u okviru GFCM-a, opće komisije za ribarsko, e, ribarstvo sredozemlja. I tu imamo okupljene 26, okupljeno 26 zemalja Mediterana. Specifičnost je također i sastav flota. 80% flote je sastavljeno od malih plovila koji dnevno izlaze na more i koji se zatim vraćaju na večer u luku i iskrcavaju mali e, broj, malu količinu ribe. U drugim područjima imamo industrijske količine. A možemo reći također da sve te posebnosti su povezane sa svojevrsnom e, političkom nestabilnošću u Mediteranu u Libiji i Siriji imamo sukobe, no e, oko, Crnog mora imamo problem na Krimu i tako dalje. Imamo probleme također i određivanja pomorskog teritorija te ograničavanja pomorskog teritorija te imamo i visoki, e, visoku razinu, visoki nivo aktivnosti NNN ribolova. Sve to znači da sve te elemente trebamo uzeti u obzir kad govorimo o upravljanju stokovima u Mediteranu. To e, moramo uzeti u obzir ka i u okviru organizacija koje se bave e, ribolovom, no isto tako i na razini upravljanja. Tijekom godina smo svjedoci smanjenja stokova u Mediteranu. Imamo nekoliko e, elemenata u tome, znači aktivnost NNN ribolova, prekomjerni ribolov, element neharmoniziranog e, upravljanja zajedničkim stokovima. Imamo također i e, više struke aktivnosti, turizam, pomorski prijevoz, zagađenje, Zagađenje plastikom je najveća u svijetu, tu je najveća koncentracija plastičnog otpada. Tu imamo također i e, zvučno zagađenje, to je jako važan element koji utječe na stokove. I sve to dovodi do toga da e, da imamo i ovaj veliki problem prekopjernog izlova. S druge strane, moramo imati na umu da se e, radi, znači kad govorimo o Crnom moru, o skoro zatvorenom moru, nemamo dovoljno kisika kao u drugim bazenima. E, između 50 i 100 metara 90% voda i nije dovoljno, e, tu i nemamo dovoljnu prisutnost kisika. U Crnom moru imamo osam komercijaliziranih stokova, e, morski pas, e, papalina, e, skuša i tako dalje. Imamo vrlo malo stokova u tom smislu. Imamo također veliki problem u Crnom moru prekomjernog ulova, problem sa NNN ribolovom te također te geopolitičke probleme o kojima sam već govorila, te također smo suočeni sa problemom klimatskog zatopljenja, globalnog zatopljenja. Tu u ovom bazenu je mali ribolov izuzetno važan, a važno je i to da nemamo međunarodne vode Uzimajući u obzir sve te specifičnosti, vraćam se na e, stanje stokova. Kao što znate, Osam, više od 80% e, stokova u Crnom moru i u Sredozemnom moru su predmet prekomjernog izlova. Imamo 2,2 FMSY E, za sve stokove. Vrlo malo stokova je se lovi u okviru održivog, e, najvećeg održivog prinosa. Na e, zapadu imamo te dubinske kozice i isto tako znači imamo škarpinu kad e, govorimo o europskoj floti imamo velike neravnoteže. 92% e, segmenata europske flote, 84% su predmet e, neravnoteže što se tiče mogućnosti ulova. Postoji znači veliki prekomjerni izlov ipak imamo nekoliko e, pozitivnih e, znakova, imamo povećanje biomase i isto tako e, STCF koji je znači znanstveni organ GFCM-a je konstatirao to povećanje biomase. Možemo reći da se situacija djelomično poboljšava te u Mediteranu imamo održiv e, prekomjerni ulov, ako možemo to tako reći. Znači prekomjerni izlov e, postoji, ali ipak e, stokovi ne idu u smjeru potpunog uništenja. To je specifičnost Mediterana a istovremeno moramo vidjeti da zbilja se stokovi e, smanjuju u velikoj mjeri. 82. E, godine imali smo 2 milijuna tona izlovljene ribe. 2016. godine 2,2 milijuna tona izlovljene ribe. Znači vidimo da što se tiče izlova količina se smanjila. Također možemo vidjeti da imamo velike, e, veliki odbačeni uzlo, ulov, 75 tisuća tona u Mediteranu, te također imamo i lovljenje e, osjetih vrsta kao na primjer kornjača, e, ptica te delfina, dupina. Kad govorimo o pelagijskim ulovima, tu su ti ulovi najvažniji u Mediteranu, a e, na zapadu, e, zapadno područje je najproduktivnije. Nakon toga imamo Adriatik, e, Jadransko more. Što se tiče iskrcaja, najvažnije su flote turske, grčke, e, talijanske e, i e, hrvatske te alžirske. Tu možete vidjeti koja je raspodjela vezano uz to. Kad govorimo o socijalno-ekonomskim aspektima, bez obzira na to što imamo prekomjerni izlov, bez obzira što su stokovi e, manji nego u Atlantiku, situacija je dobra sa ekonomsko-socijalnog aspekta. Imamo

prije svega e, tu imamo 84% malih e, plovila u e, Mediteranu predstavljaju 26% prihoda, de 70% prihoda. Kad govorimo o, dva, o prihodu, onda imamo 2,8 milijardi dolara, te također zaposlenost je 240 tisuća radnih mjesta. Gdje je tu Europa? kad govorimo o flotama, 70% evropske flote je u Mediteranu, predstavlja 36% radnih mjesta u Europi, te također 12% iskrcaja kad govorimo o prihodima za operatore, gospodarske subjekte. Oni su relativno stabilni, osim za Maltu, Cipar i Hrvatsku, gdje e, posljednjih godina se taj prihod smanjuje. No, možemo konstatirati, bez obzira što imamo e, slab postotak e, iskrcaja, ribari i dalje imaju dobar postotak E, prihoda. To je povezano sa e, većom cijenom e, ribe u Mediteranu, a isto tako sa manjim operativnim troškovima. Zašto? Radi se o obalnom ribolovu te koriste manje goriva kako bi mogli doći do mjesta izlova tamo gdje, na primjer, jedan ribar sa tri e, kutije ribe može živjeti, u Atlantiku to nije slučaj. Znači imamo tu gospodarsku uspješnost i to je u prošlosti dovelo do toga da e, zapravo e, nismo imali taj pritisak na restrukturiranje flote. To predstavlja problem u Mediteranu. Nismo imali velike socijalno-ekonomske probleme, flote su mogle se održati, radi se o malim flotama i kao što sam rekla imali smo ravnotežu prihoda i u tom smislu zakonodavstvo što se tiče e, određenih mjera je e, bilo usmjereno na sjeverni Atlantik i na sjeverno more. Kad govorimo o međunarodnom i europskom zakonodavstvu, imali smo zapravo malo mjera koje su se ticale Mediterana. Prvi e, takav akt je usvojen 74. i taj akt je uzimao u obzir odredbe što se tiče veličine oka mreže te također zaštitu habitata te minimalne e, veličine što se tiče riba i komercijalizacije riba. Nakon toga smo imali uredbu 2006. godine. Tu smo imali režim ribolovnog napora, e, ali je to sve bilo u svjetlu onoga što su usvojile države članice. Vidimo da nismo imali zakonodavne akte on kraj tog zbilja e, Mm, tehničkog zakonodavstva koje je bilo usmjereno više na sama plovila i ribolovne alate, a ne na ribarstvo i ribolov. U okviru e, DG e, Mare isto tako, zapravo za ribolov nemamo uopće prije 2008. godine odjel za Mediteran. Prije toga nismo imali ni potrebu reguliranja e, situacije, nego ono što je postojalo, lokalne mjere su bile dovoljne. Lokalne mjere na nacionalnom nivou su bile usvojene u Francuskoj ste imali isto tako i mjere koje su osvojene u okviru takozvanih lokalnih e, sindikalnih vijeća. U Španjolskoj ste imali i Kofre Dias koji su sami upravljali ribolovom. Do e, nedavno nije bilo potrebno e, upravljanje i regulacija stokova. No, sve te mjere nisu bile dovoljne kako bi se spriječio prekomjerni ulov i malo po malo smo bili svjedoci smanjenja e, resursa. Morali smo konstatirati E, i to je bilo početkom 2016. godine da su sve te mjere zapravo bile osuđene na propast. To je dovelo do organiziranja seminara u Kataniji. Tu su sve administracije, e, uprave e, i na nivou država članica i tako dalje se okupile kako bi konstatirale da se prekomjerni e, ulov nije mogao spriječiti te da se održivi prinos ni u kojem slučaju ne poštuje. Nakon te konstatacije je e, u travnju 2016. godine pokrenuta ministarska konferencija sa svim državama Mediterana. Ona se održala u e, Briselu, velika konferencija. I tu je isto tako konstatiran taj neuspjeh za cijeli sredozemni bazen. Tu su također i donesene određene odluke, angažmani kako bi se usvojile konkretne mjere i u tom smislu je osvojeno 2017. godine znači ovaj uh, med uh, fish forever radi se o deklaraciji usvojenoj 2017. godine radi se o neformalnoj deklaraciji u kojoj se želi uspostaviti neslužbeno upravljanje ribolovom u Mediteranu imamo četiri aspekta. S jedne strane e, poboljšanje skupljanja informacija, time će se poboljšati upravljanje. S druge strane imamo e, e, usvajanje upravljanje, upravljanje stokovima kroz podatke koje dobivamo iz ekosustava. Tu se usvajaju mjere protiv nelegalne nezakonite, nezakonitog ribarstva te također se usvajaju mjere koje se tiču malog ribolova te nekih drugih aspekata. Tu se predlažu i određene mjere za upravljanje stokovima u opasnosti na nivou GFCM-a, ali također i na razini svih država. Ta inicijativa je pokrenuta, a e, u Europskoj uniji je to dovelo do osmišljavanja cijelog niza instrumenata. Najvažniji instrument je ZRP ZRP se primjenjuje i u Mediteranu naravno, imamo e, usvajanje tehničkih mjera, višegodišnjih planova, e, financiranje kroz e, Europski fond, te također usvajanje ove obveze iskrcaja, te također nastavljanje i svih ovih mjera što se tiče zaštite habitata staništa. E, također imamo i osmišljavanje ojačanih e, inspekcijskih e, šema, takozvanih skipova, to provode, provodi Europska agencija za kontrolu. Radi se o kontroli aktivnosti država članica u različitim bazenima. Tu imamo zapravo kupljene na jedno mjesto svih mjera očuvanja to do tada nije postojalo. Nismo imali tu koordinaciju osim za plavu tunu, e, plavoperenu tunu ali za druge vrste ta koordinacija nije postojala. Isto tako smo imali jačanje i koordinacije u okviru takozvanih regionalnih e, vijeća IDAK i BESAK. Oni igraju važnu i suštinsku ulogu u upravljanju resursima. MEDAK i VISAK e, se bave svim mjerama očuvanja Također smo osmislili cijeli niz e, studija, tome smo i alocirali određena sredstva. Studije se tiču s jedne strane identifikacije stokova, znači identificiranje svih stokova, e, e, studija od milijun eura, te također tri projekta stvaranja zaštićenih zona te zone pokrivaju sve vode sa zapada na istok. To omogućava da se osmisle e, ova zaštićena morska područja i ta mjera je izuzetno važna. Osim toga smo zatražili od država članica da osmisle nacionalne upravljačke planove. Države članice su osvojile 40 nacionalnih takvih planova. U akvakulturi smo osmislili Katraks, strategiju za upravljanje u akvakulturi, kako bi s jedne strane smanjili e, administrativni teret, pojač, ojačali kvalitetu vode te zdravlje životinja. Te smo željeli osmisliti bolje planiranje za djelovanje te neke standarde za osmišljavanje održive akvakulture. Isto tako smo usvojili i prvi map u povijesti taj map je osmišljen na osnovu studije učinka koji se provodi od 2015. godine. Trebalo nam je četiri godina kao što vidite za usvajanje tog mapa. Radi se o prvom mapu u e, sredozemlju. Zahvaljujem izvjestiteljici Agileri u Europskom parlamentu koja je bila važan čimbenik u usvajanju tog mapa. Imali smo u tom smislu smanjenje ribolovnog napora e, za za 40% do 2025. godine e, u najvažnije komercijalizirane vrste na zapadu Mediterana u okviru tog plana se trebaju, uh, uh, znači njima se treba upravljati na održivi način. Imali smo također i ustanovljenje kota, a u okviru tog mapa smo ustanovili cijeli niz mjera kao što je um, lovostaj za uh, Mm, ograničenje ulova mladih riba, imali smo određena ograničenja rekreativnog ribolova, te mjere, e, popratne mjere aktivnosti za flote. Usvojili smo i regionalizaciju, tu smo mogli usvojiti tehničke mjere u ovom području, te također smo usvojili cijeli niz e, takozvanih kontrolnih mjera, e, mjera registriranje e, dana ribolova, količine dana ribolova, te isto tako šemu kojom se onda može izračunati kad se dostigne maksimalni ribolovni napor. Time se želi e, smanjiti i upravljati prekomjernim izlovom u ovom području te dovesti do održivog e, ribolova. Mi smatramo da su te mjere u potpunosti e, prilagođene specifičnostima Mediterane. Ovaj instrument je usvojen 26. 2019. godine. E, o ribolovnom naporu će se razgovarati s jedne strane u okviru uredbe o ribolovnim mogućnostima u E, prosincu će se o tome raspravljati na vijeću ministara. U toj uredbi imamo cijeli niz mjera i po prvi puta ćemo imati uredbu o ribolovnim mogućnostima. Prvi element je ustanovljenje kvota i ribolovnog napora, a s druge strane je transponiranje e, upravljačkih mjera od strane, usvojenih od strane GFC EMA. Znači je od tri mjeseca, e, hitne mjere za male pelagijske stokove, mjere koje se tiču e, znači kvota e, za turbot te također neke druge mjere. Cijeli niz tih mjera i skup tih mjera omogućava e, primjenu svih tih mjera na s jedne strane e, razini zajednice, s druge strane e, lokalnoj razini. Kao što možete vidjeti na karti, najveći dio broj stokova je podijeljeno. Nitko ne može sam upravljati stokovima, nego se svi moraju osnivati na znanstvenim savjetima GFCM-a, stevca te e, također e, države članice moraju koordinirati napore zapravo države potpisnice. Resursi se e, dijele, izazovi se dijele i mjere i rješenja također moraju biti podijeljena. Zbog toga u okviru GFCM-a usvajamo cijeli niz e, mjera. Ja ću sad tu preći na e, usvajanje mjera očuvanja. Imamo 25 preporuka. One se odnose na mjere očuvanja, ali i mjere kontrole. E, vrlo je važno da kažemo da imamo velike napore koje za usvajanje plana upravljanja. E, radi se o najvažnijim vrstama e, orada, crveni koralj, e, zatim iverak, pišmolj i tako dalje. Tu imamo planove upravljanja, imamo i mjere upravljanja, to jest strategija protiv NNN-a Imamo 5000 inspekcija koje su izvršene u posljednjoj godini. Imamo e, niz prekršaja koji su registrirani. I zapisane su i e, zastave pod kojima te brodice plove. Moramo e, biti pažljivi i paziti da se te mjere zaista i provode. Imamo također važnu ulogu malog ribolova. E, mi smo preveli u, prijedlogu za MMF, e, za VFO, e, taj prijedlog sada razmatrate o višegodišnjem financijskom planu Moramo dati dovoljna sredstva za ribarstvo. Moramo omogućiti mladim generacijama da uđu u tu e, profesiju. E, moramo poboljšati sudjelovanje u odlučivanju. E, mali ribolov je važan za stanovništvo sredozemlja Jadrana. Moramo također naglasiti ulogu žena u tom ribolovu a i utjecaj malog ribolova na klimu. E, mali ribolov može doprinijeti skupljanjem podataka i poznavanjem e, okoliša, e, može nam dati pokazatelje za klimatske promjene. Prema tome, kao što sam već rekla, imamo taj skup mjera. Također smo, imamo druge mjere Recimo istraživanje, jedna od kritika koju često čujemo jeste pomanjkanje usklađivanja u istraživanju u znanosti. U okviru ove nove inicijative imamo jačanje koordinacije između e, istraživačkih instituta, metodologija, ocjena i procjena stokova i bolji scenariji e, upravljanja. E, imamo e, i konferencije o, tome, imamo sudjelovanje od više od 450 znanstvenika u, u ovim našim e, konferencijama. Prema tome, mnogo smo napredovali na sredozemlju u prikupljanju podataka. Time ćemo poboljšati upravljanje stokovima. E, imamo također važnu ulogu, to jeste evropska uloga je e, glavni motor e, inovacija. Imamo odbor za istraživanje i znanost koji također istražuje i uključuje i Crno more. Suradnja e, vrlo dobro e, funkcionira na e, nivou borbe protiv NNN-a. Agencija je imala 130 seminara za osposobljavanje inspektora i raznih patrola, nadzornih patrola. E, radimo na cijelom bazenu. Mnoge zemlje su shvatile važnost e, promjene mentaliteta, promjene vizije e, Mediterana. Prema toma imamo dionike koji su sve prisutniji na međunarodnoj sceni i sudjeluju u donošenju odluka i provođenju mjera. Evropska unija sudjeluje sa 4 milijuna eura na podršci e, e, raznih akcija za mali ribolov, za istraživanje, za uzorkovanje u moru, e, što je vrlo važno promičemo istraživanje, naročito recimo za iglicu i e, crveni koralj. Također financiramo e, zemljama e, kako bi poboljšale svoje nadzorne patrole i inspekcije. Želimo omogućiti tim zemljama da prikupljaju podatke i da ih razmjenjuju. Uloga Europske unije je vrlo važna, a to priznaju i prepoznaju države članice, a i druge države, susjedne zemlje. U lipnju ćemo imati ministarsku konferenciju u Marakešu. E, u Gospodin Velako je inicijator ove konferencije. E, on, to je bilo prošle godine, oprostite, u, lipnju ove godine. On je naglasio važnost provedbe e, upravljanja stokovima, e, zatim upravljanja okolišem, koordinacijom borbe protiv klimatskih promjena. Ovdje mislim da sa, smo sada, da tako kažem, u, jednom maratonu uh, i to će trajati. Ne možemo to uh, završiti u jednom sprintu. Ovo novo upravljanje je vrlo važno. Uh, zahvaljujući ovom pristupu mnoge su se zemlje priključile i napreduju. Tu imamo revoluciju, pravu revoluciju u upravljanju ribarstvom u, na sredozemlju. E, kada go, razgovarate sa zemljama Crnog mora i oni su uvjereni u potrebu suradnje. E, mislim da cijeli sektor ka govorimo sa e, bilo kojom agencijom reći će vam da napredujemo. E, imamo novu strategiju 2020. Ta nova strategija će se usvojiti za period od 2020. do 2025. Ovo što trebamo naravno uvijek poticati znanost. E, moramo se boriti za očuvanje svih vrsta a naročito veliku pažnju poklanjati malom ribarstvu. Moramo se boriti protiv NNN-a, eh, a agencija eh, mora igrati u tome u, eh, ulogu koordinatora. Moramo upravljati kapacitetima, ribarstvenim kapacitetima. U to moramo uključiti i udaljena područja imamo uspješnicu e, zone e, za očuvanje na Jadranu. E, I to je vrlo uspješan projekt. Ne, čuvaju se ne samo pridnene ribe, već i biomasu Jadrana. To pokazuje da ovi tipovi instrumenata bi mogli poslužiti svrsi i na sredozemlju. Klimatski problemi. 2100 ako budemo imali zatopljenje za 4 stupnja, im 30% vrsta će nestati iz sredozemlja. Stoga je važno da prikupljamo pokazatelje da pokažemo utjecaj klimatskih promjena na vrste riba. E, imamo recimo plavog, e, problem plavog raka e, koga napada jedna invazivna vrsta školjke. Ova nova strategija će nam omogućiti u budućnosti da nastavimo ovom dinamikom, da nastavimo ovim upravljanjem. E, I nekoliko riječi na kraju o onome e, što se dogodilo prošle godine. E, GFCM se sastao i usvojio nove mjere upravljanja koje će biti bazirane na znanosti. Imamo imamo mjere za crveni, e, zaštitu crvenog koralja, kao i mjere za Jadran. Jasno je da moramo provesti e, režim e, izlova pridnenih stokova kako bismo ih očuvali. To je vrlo važno. Moramo također e, očuvati e, ružičastu oradu koja je vrlo važna vrsta ribe za Španjolsku i Portugal. Imamo e, također i verak za koji imamo kvote i sustav praćenja E, moramo e, dati certifikate za e, ulov kako bismo spriječili NNN ribolov za tu vrlo važnu vrstu. Odbor za provedbu je u lipnju rekao da trebamo transparentnost za ribolov na sredozemlju kao i i kategorizaciju e, e, prekršaja mm. sve te mjere e, se još uvijek raspravljaju mm, raspravljamo to sa državama članicama nadamo se da ćemo dati skup prijedloga Imamo i strategiju koja će biti usvojena 2020. godine. Imat ćemo ministarsku e, konferenciju za podršku Crnog mora. E, također ćemo opet imati sastanke sa e, znanstvenicima. Predviđen je simpozij za crveni koralj i reviziju provedbe deklaracije iz Malte. Evo, e, sada sam vam nastojala prikazati situaciju. Moramo reći da se za stvari napreduju. Situacija nije fatalna. U dobrom smjeru idemo i e, mislim da ovu akciju moramo i pojačati. E, moramo moramo osigurati održivi ribolov. Hvala. Hvala, gospođo Lane. Hvala lijepa. Ovo je bila vrlo detaljna prezentacija i daje nam neku nadu i demonstrira da komisija zaista nastoji riješiti neke od problema. Ima li itko neko pitanje? Ja imam nekoliko pitanja. Prvo od tih jest pitanje vezano uz razine biomase. Mislim da ste rekli da se razina mase e, ponešto malo povećava i ne razumijem kako ako ste rekli da postoji prekomjeran e, ulov, što ste isto pokazali na jednom drugom slajdu. Dakle, kako je to dvoje kompatibilno? I još jedno pitanje s moje strane je sljedeće neki od stokova su jako, jako ekstremno prekomjerno izlovljavani. E, primjerice, bakalar e, je izlovljen 15 e, puta više nego što su to dopuštene razine takozvanog FMSY-a. I unatoč vašoj prezentaciji vi kažete da E, trebamo e, konzistentno upravljanje, jedan, jedan snažan korak naprijed u upravljanju. Da li se tu radi o nadi ili o realističnim očekivanjima? Da li mislite da vas vlade širom sredozemlja e, slušaju u vezi s ovim prijedlozima ili o čemu je riječ? Hvala. Želite li se vratiti na to? Hvala predsjedniče. Što se tiče pozitivne tendencije, vratit ću se na jedan skup o Crnom moru. E, e, znanstveni e, odbor za Crno more se sastao mi smo ko da je FMSY eh, eh, previsok, ali se biomasa povećava. E, imamo pozitivnu tendenciju biomase. To je dokazano i to znanstveno. Također smo konstatirali eh, blagu tendenciju za ostale stokove što čini da znanstvenici nam daju nadu. Mjere koje su provedene na Crnom moru, ali i za druge stokove, e, su imale pozitivan učinak. Također smo utvrdili ovaj element na a, a, nivou a, Avec, euh, na nivou oslića. To je pozitivan pokazatelj. E, e, povećavaju se i veličine, kao i biomasa. Mogu se samo reći da sam zadovoljna ovim gledištem i ovim, ovim pokazateljima. Ne možemo biti e, sto 100% optimistični, ali imamo pozitivne znakove. Samo da vas zaustavim na čas. E, za mene, a možda i za druge članove odbora, e, možete nam dati e, pouke za početnike u ribolovu. Ako imamo prekomjeran, izlov, što učiniti? Hvala lijepa. Evo, jednostavno objašnjenje e, toga kako se biomasa može e, povećati je sljedeće. E, kada govorimo o biomasi, tu govorimo o reproduciranju stokova, dakle o ribama koje se, vrstama koje se reproduciraju. A kad govorimo o smrtnosti ribljih stokova, Dakle, to je, referentna, e, to je referenca za biomasu. Dakle, te dvije stvari su povezane. Međutim, e, može biti da se nakon nekoliko godina biomasa e, poveća jer su bolji uvjeti za određenu vrstu ili je manje izlova ili manje izlovljena ta vrsta. E, gospođa ne je dala prosječne brojke, oko 50 e, stokova, to je bila e, prosječna brojka dakle, o kojoj smo govorili. To je još jedna važna točka koja treba biti uzeta u razmatranju ovog pitanja. Da nastavim s vašim e, odgovarati na pitanje. Prekomjeran izlov države članice i parlament i vijeće su e, se složili da treba uvesti režim i to hitan. E, te hitne mjere e, su ograničene vremenom, to je jedna godina. Treba restrukturirati sektor, ali i očuvati nadu da ćemo imati upravljanje na nivou FSMSY-a moramo imati ravnotežu između FSMY-a i e, gospodarstvenih e, aspekata. Ne možemo sasvim zaustaviti ribu, ali kada gledamo mix stokova, e, kada gledamo bakalar i tako dalje, to nije e, samo oslić sa oslićem e, e, se lovi i škamp, na primjer. Stoga treba restrukturirati sektor i omogućiti provedbu prilagođenih mehanizama, kao što sam rekla već. Kao što smo na za razliku od Atlantika i sjevernih mora, tu imamo malo ribarstvo. I alati koji se koriste na e, I tu imamo broj dana, a ne ukupni e, e, ulov. I stoga moramo reći da trebamo vremena da dostignemo e, MSY ovih stokova. Ali sigurni smo da ćemo to postići jer smo zajedno lobirali e, svih e, flota, svih ribarskih brodica se to tiče. Zbog specifičnosti malog ribarstva i luka iskrcaja kao i miksa vrsta kojih se tiče, kojih se tiču ove mjere. Stoga smo e, preferirali ovaj instrument, a ne nešto drugo. Dugo smo razgovarali sa znanstvenicima kako bismo odredili koji je najbolji instrument. Pa smo došli do ovih e, zaključaka. Mm. Imamo e, također mjere za dane ribolova kao i za dane e, lovostaja. Važno je, kao što ste rekli, da za zaštitu oslića trebamo i zaštititi i e, samu vrstu i proizvođače. Imamo dane lovostaja i E, dane ribolova. Mislim da će to vrlo brzo donijeti ploda i omogućiti nam da obnovimo stokove na vrlo uspješan način. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem Valerie i e, ostalim predstavnicima komisije na ovom vrlo sveobuhvatnom i značajnom izvješću u kojem smo saznali što se događa na Crnom e, moru i na Jadranskom moru, e, odnosno na Sredozemnom moru. Što se tiče Crnog mora, željela bih naglasiti da mi kao politički klub imamo sljedeće stajalište – mi smo e, zaista impresionirani sa e, radom e, komisije sa inicijalnim izvješćem o Crnom moru i željeli bismo nadograditi to izvješće sa nekim detaljima. Mislim da je jasno da postoje određeni problemi i da se mora nešto učiniti po tim pitanjima. Moj politički klub bi želio da ovaj odbor adresira određena pitanja. Kada se radi o Sredozemnom moru, e, situacija je zabrinjavajuća. Mi smo e, čuli sve o tome i potrebno je poduzeti određene mjere. Mislim e, da je plan koji smo usvojili i koji se ticao pridnenih riba je E, realističan i cilj je e, imati rez od 50%. 40 e, ili 50%, to je prvi korak. Dakle, i zato bih željela upitati Valerie sljedeće. Razumijem trenutnu situaciju trenutna situacija se mijenja, imat ćemo novu komisiju, to će možda imati nekog utjecaja, no koji je plan komisije za ostatak Sredozemnog mora? Mi trebamo, kao što ste rekli gospodine predsjedatelju, jedan dobar plan upravljanja kao e, dio obveza e, država članica e, u rješavanju problema koje nosi prekomjerni izlov. Italija, Španjolska, Francuska su sve se obvezale da će ispraviti situaciju. E, no, imamo i Jadransko more i ostale dijelove e, Sredozemnog mora, te nas zanimaju planovi za ta područja. Također, e, nije mi bilo jasno što će se događati u budućnosti, jer mi ne želimo pogoršati situaciju. E, na sredozemnom e, moru smo možda prekasno e, reagirali, ali postoje određene karakteristike kojih smo svjesni. I mislim da je sada pravi trenutak za poduzeti određene korake. Dakle, počevši s ovim planom upravljanja, mislim da je to zaista izvrstan način za započeti. Postoji provedbeni akt, E, koji je u provedbi trenutno i koji će biti koristan, ali pitanje što s ostalim dijelovima Sredozemnog mora koji nisu pokriveni planom. E, zanima me što je sa svim nacionalnim planovima upravljanja, jer još uvijek rezultati nisu dostatni i to se primjenjuje također i na Španjolsku. Sve druge države su e, izradile svoje nacionalne planove, međutim situacija je još uvijek vrlo loša. E, zato mislim da je bolje e, imati e, plan upravljanja na europskoj razini, jer nacionalni planovi upravljanja, da se tako blago izrazim, nisu bili baš plodonosni. Dakle, ne treba nam možda 40 različitih ili odnosno 14 različitih nacionalnih planova kada oni ne donose rezultate kakve trebamo. Možete li bar reći kako se ocjenjuju ti planovi i zašto se sada nalazimo u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo. Važno je da to bude dio ECFT-a. Hvala. Gospođo Salaman, izvolite. Hvala predsjedatelju. Dakle, sada govorimo o stanju e, stvari na Crnom moru i na Sredozemnom moru i čuli smo o e, komisiji od komisije da je 87% stokova prekomjerno izlovljeno i to je vrlo e, visok postotak. To je analiza e, učinjena od strane e, Stecva. U prosincu prošle godine su se parlamenti i vijeće dogovorili o Eh, pridnenom ribolovu eh, u ovim područjima. Međutim, usprkos s jakim argumentima, eh, konačni tekst kaže da će se upravljati isključivo putem kontrole ribolovnih napora i e, ribolovni napor se treba smanjiti za 10% u usporedbi sa e, statusom quo. To je bilo prije 9 mjeseci dogovoreno. U lipnju ove godine komisija je ponovno objavila izvješće e, o verifikaciji jačine strojeva koje se tiču plovila i preko 50 posto plovila je imalo e, prekomjernu činu strojeva, odnosno motora na brodu i e, to je bila najviša stopa neusklađivanja e, sa mjerama, posebice najviše zapravo u zaljevu Lionu. Dakle, kad govorimo o zapadnom sredozemnom moru, kalkulacije sustava ribolovnih napora E, su u velikoj mjeri bile pogrešne. Dakle, moje pitanje komisije je sljedeće. Što ćete učiniti kako biste spriječili e, e, trenutni nepravilan način izračunavanja jačine motora plovila, odnosno verifikacije jačine motora plovila i kako ćete promijeniti tu situaciju i poboljšati također kalkulaciju vezanu uz ribolovne napore. A drugo pitanje jest koji je vaš prijedlog e, usvojenog plana upravljanja kako bi on mogao poboljšati općenito stanje ribljih skokova, e, stokova ako trenutni sustav kalkulacija ne reflektira pravo stanje. Predsjedatelju, ja e, razumijem da je ovo vrlo kompleksno pitanje, ali barem komisija mora e, osigurati e, da ne postoje diskrepancije u podacima koje koristimo. Hvala. Gospođo Mallory, izvolite. Gospođa nije uključila mikrofon, pa nismo čuli. E, ja sam se bojala da ćete možda pokrenuti diplomatski incident vezano uz Brexit. E, hvala vam lijepa. Vraćamo se komisiji. E, mnogo je pitanja. Ja također postavljam još jedno pitanje koje se tiče e, kupovanja drugih E, zemalja koje su također na e, Sredozemnom moru, na primjer, primjerice Libiji koji se trenutno događa građanski rat. Kako su realistična naše očekivanja? A i zatim još jedno pitanje e, koje je spomenula gospođa Aguilera. A, to je pitanje planova upravljanja. I naravno pitanje provođenja zakona. Koliko politika zapravo e, provodi Italija i koliko sredozemnih zemalja e, se bavi pitanjima e, malih ribolovnih područja. I već smo čuli riječi o tome kako se prodaje riba koja se uopće ne bi trebala prodavati pitanje verifikacije e, motora, odnosno strojeva na broda e, motora dakle na plovilima, pod ovim trenutnim planom e, bi se trebale trebala postići FMSY, odnosno ribolovna smrtnost u skladu s razinom najvišeg održivog prinosa od 2025. Jedan od načina će biti smanjiti ribolovne napore za 30%. E, međutim, tu je pitanje e, plovila koje isplovljavaju da love ribu određene dane kad to smiju ili ne smiju. Dakle, pitanje kapaciteta. To ovo nije kritika komisije. E, imali ste dovoljno vremena da nam opišete što činite, nego je pitanje da li države članice se ponašaju u skladu sa preporukama. Hvala predsjedniče. Mislim da sva ova pitanja su važna. Mi stalno o tome razgovaramo sa južnim zemljama mm, bazena. E, već ste spomenuli problem sredozemlja je problem kontrole i provedbe. To je jedna od tema koja je e, najvažnija na sredozemlju. To je tako zbog povijesti. E, to je povijesni problem. 2006. smo imali e, isto takav problem sa jednom vrstom riba. Nik stalno se ta riba previše izlovljavala. Euh, eh, eh, to je bila oprostite plavo eh, perajna tuna. Međutim, digla se svijest i usvojio se plan obnavljanja stokova plavoperajne tune. Taj je plan doveo i do E, niza inspekcija i kontrola. Bez kontrola nema ni, ničega. Tako je ograničen e, izlov, e, ograničena je veličina dozvoljene, dozvoljenog ulova, to jest veličina riba. Imali smo i postupak za, za kontroliranje svih etapa ribolova do komercijalizacije i što se dogodilo? Nakon deset godina napora nakon, imamo kontrole, imamo sredstva kontrole, imamo mm, patrole, a i građani e, nisu e, htjeli jesti tu vrstu ribe, plavoperajnu tunu. Dok došlo je do nekog bojkota. E, ono što radimo sada za ove druge vrste e, također obećava uspjeh. Mehanizam koji sada nastojimo provesti, to jest kontrole, nemaju presedana na sredozemlju. E, za sada smo imali inspekcije na cijelom sredozemlju. Na krajem ove godine će to područje biti 100% pokriveno inspekcijama. Naša agencija će usklađivati e, kontrole u zemljama članicama i trećim e, zemljama. Mi smo natjerali e, druge zemlje na Mediteranu da osposobe svoje inspektore. Tunis je osposobio 70 inspektora, na primjer prihvatio je na e, tome, e, prihvatio je da e, uposli 70 inspektora koji sada sudjeluju u inspekcijama na cijelom Mediteranu. Kao što ste spomenuli, Mediteran ima ovaj problem otvorenog mora koji ne smije e, pobjeći inspekcijama, koji ne smijemo tu dozvoliti NNN. Evo, agencija je osposobila 70 e, tuniških inspektora, oni su imali dvije godine osposobljavanja. E, zajedno sa našom politikom susjedstva imali smo dovoljno novca za opremu tuniških inspektorskih brodova. E, možemo reći da sve više Tunis sada ima flotu koja e, lovi zakonito. Naravno da imamo još e, problema. Libija je problem, a i Libija tu sudjeluje. Imamo libijske vlasti, predstavnike koji dolaze na naše sastanke. Imamo također i za njih osposobljavanje. Eh, naravno da imamo teškoća. A Egipćani, Egipćani eh, imaju problem sa NNN ribolovom. Eh, međutim, oni su se priključili našim kontrolama na sredozemlju. Oni šalju svoje inspektore na tečeve osposobljavanja. Danas kao pokrivamo i istok, e, zapad, e, jug, e, Jadran i Crno more. I to rezultira patrolama i brodova i patrolira se pomoću zrakoplova. Radimo sustavno jer imamo, i inspekcije iz zrakoplova E, države pod čijim zastavama e, ti brodovi plove su odgovorne za njihovo ponašanje. E, sada vršimo napare, kvantificiramo koliko smo u slučajeva spriječili ili koliko uspjevamo spriječiti NNN. Mi Također pratimo iskrcaje. Međutim, to traje. Trebamo vremena, e, trebamo pomoći državama da se opreme, da sudjeluju u, kontrolama, da prikupljaju podatke. Dakle, moraju slijediti kulturu e, poštivanja propisa također i e, biti svjesni potrebe očuvanja vrsta. Danas e, e, ribari prihvaćaju inspekcije i također smo uveli kontrolu veličine oka i tu smo uspješni. Mm, svi ti elementi čine da eh, su kontrole na sredozemlju efikasnije. Ta se politika sasvim eh, promijenila. Imamo i Crno more. Tu situacija nije laka, ali ipak razmjenjujemo podatke. I to je ohrabrujuće. Što se tiče pitanje gospođe Aligere moramo nastaviti naporima kako bismo proveli plan upravljanja na cijelom sredozemlju. Mm, e, želimo da 100% ikoničkih stokova e, budu očuvani. Radimo na planiranju. Na svim sastancima iznosimo planove. Što se tiče Jadrana, tu imamo sustav prikupljanja podataka, imamo e, dobre znanstvene osnove, e, imamo znanstveni odbor za Jadran koji od nas zahtjeva da e, primjenjujemo sistem očuvanja pridnenih stokova Sada razmišljamo na kojoj razini možemo upravljati tim stokova. Da li je to na nivou GFCM-a ili na nekom drugom nivou? To, to još nismo riješili. Ali ćemo to riješiti u budućnosti. Moramo svakako vrlo brzo usvojiti plan za očuvanje pridnih stokova na Jadranu u sljedećim mjesecima i godinama ćemo imati planove očuvanja za sve stokove koji, kojima prijeti pretjerani izlov, prekomjerni izlov. Što se tiče situacije prekomjernog izlova na zapadnom dijelu, E, e, to ste spomenuli, imamo jedan sustav e, kontrole ribolovnih napora. To je su usvojili parlament i vijeće. Mjera je stupila na snagu u kolovozu. Imamo prijedlog koji će se krajem godine dati e, e, vijeću e, što se tiče ribolovnih napora na sredozemlju. I imamo ribolovne dane po zemlji, po floti uzet ćemo u obzir e, period od 2015. do 2017. E, trebamo e, u četiri godine smanjiti izlov za 40%. Bez točnih kontrola biti će to mrtvo slovo na papiru. Stoga provodimo sustav. Svaki ribar E, mora u e, svojem e, očevidniku registrirati zonu, broj dana ribola i tako dalje. To će se elektronički ili pismeno poslati državi pod kojom zastavom broj plotvi. A to će se onda poslati komisiji Radit će se to svaki mjesec. Ako to država članica pod, kojom, e, pod čijom zastavom brod plovi to ne učini, onda će e, imati e, sankcije. To možemo kontrolirati. To će nam omogućiti da prilagodimo ribolovne napore u tim zonama. A što je najvažnije, da ćemo ograničiti broj sati po ribolovnom danu na 15 e, sati i to pet dana tjedna, e, tjedno. Smanjit ćemo ribolovni napor matematički. E, također ćemo moći primijeniti kontrolu u tim zonama. Omogućit ćemo našoj agenciji da kontrolira i ribolovne napore e, svih e, država članica i trećih zemalja. E, mora, komisija će morati verificirati sve mehanizme reguliranja snage motora. To je važan problem Treba to certificirati i kontrolirati. Moramo vidjeti koja je stvarna situacija flota i e, napraviti potrebne prilagodbe. Mislim da će komisija shvatiti koje se e, e, Ova, ove mjere certificiranja motora su donesene 2010. godine. Mm, a tek nedavno eh, smo počeli verificirati eh, eh, granične vrijednosti i nekako kontrolirati te granične vrijednosti. Taj mehanizam je vrlo složen, on je skup, ali mi je drago da je komisija se angažirala da to učini. Gospođo Lej, naravno mi se slažemo s vama ali gospođa Salivan je rekla da što se tiče izvješća komisije e, da zaista se ne primjenjuje nego se događa e, gomila prevara i neusklađivanja s tim izvješćem kada se radi o verificiranju motora e, plovila. Rekla sam da komisija preuzima svoje odgovornosti te namjerava osmisliti mjere kako bi riješila ove probleme. Zatražit će od država članica da e, usvoje potrebne mjere kako bi se smanjila e, snaga motora. Važno je da države članice preuzmu odgovornost. One imaju u okviru uredbe o kontrolama da certificiraju snagu motora. Kroz inspektore i revizijske misije komisija nadgleda situaciju, a sada će zatražiti od država članica da e, usvoje mjere smanjenja snage motora te poduzeti mjere protiv država koje ne e, poštuju svoje obveze. Dakle, što je sa ostatkom sredozemlja? Vi ste govorili o zapadnom sredozemlju, a što se tiče drugih dijelova, možete li nam reći nešto više o tome? I da li je to točno? Gospođo Salivan, u pitanju ste zatražili komisiju da kaže nešto više o dakle, sveobuhvatnom planu za čitavo sredozemlje. Da, da, zapravo odgovorila mi je gospođa u nekoj mjeri jer postoje plan za Jadransko more. Tako da mislim da dio pit, mog pitanja odgovoren, ali ono što sam još pitala sljedeće, što je sa nacionalnim planovima upravljanja? Jer oni su bili u velikoj mjeri neuspješni. Dakle, odgovor koji je dala eh, Valerie eh, nije bio vrlo detaljan o mjerama niste se prijavili, ali možda ako želite postaviti pitanje vrlo brzo prije odgovora e, gospođe Velerin. Hvala e, gospodine predsjedatelju. Biću kratka. Ja sam eto bila ministarski delegat za e, more i priobalje u ministarstvu u Francuskoj. Ja sam radila na programu očuvanja sredozemlja. E, došla sam na sastanak, a vi ste već zbilja bili poveli dubinsku raspravu. Imam jedno pitanje. Zanimaju nas e, uvjeti očuvanja sredozemlja. Mogu reći da ribolovni resursi su pod e, pritiskom što se tiče ribolova, no isto tako i zagađenja. U tom smislu E, imam jedno pitanje. U e, obzoru 2020. godine imamo jedan e, dio koji se tiče smanjenje zagađenja i svjetlosnog i zvučnog, te isto tako i zagađenja od plastike. Radite li na način da kroz studije koje usvaja glavna uprava za mare E, osmišljavate zbilja mjere koje se onda moraju provesti i na terenu. Da li uključujete sve različite e, aktere i smanjenje ovih e, Znači, e, smanjenje ovog zagađenja je nešto izuzetno važno. Tunis također se je zemlja koja je mobilizirana i to u smjeru plavog gospodarstva, osmišljavanja priobalnog ekosustava, morskog sustava i e, zapravo e, to je zemlja koja je vrlo angažirana te očekuje da i dalje radi usko i surađuje usko sa europskom. Europskom e, unijom. E, a moje pitanje je zapravo konkretno kako se e, osmišljava ta koordinacija između različitih glavnih uprava. Znači zagađenje i nacionalni planovi, znači provedba nacionalnih planova upravljanja. Hvala. Što se tiče nacionalnih planova, nisam odgovorila na pitanje. Imamo 40 nacionalnih planova. Komisija se obvezala na to da se ti nacionalni planovi usklade sa ciljevima ZRP-a što se tiče e, održivog prinosa. Mi smo e, to podastili stekfu kako bismo dobili mišljenje i sad čekamo njihovo mišljenje što se tiče svih tih nacionalnih planova. Na osnovu e, mišljenja Stefka ćemo tražiti i od država članica da se prilago, da prilagode nacionalne planove. Neke države članice su to napravile, na primjer Italija. U tom smislu Italija je u svom nacionalnom planu smanjila ribolovni napor za 8% godišnje kako bi na nacionalnom planu se prilagodili ovim e, preporukama e, stekfa. E, nadamo se da će se ovi planovi moći e, zbilja revidirati što prije već ali vam već sada mogu reći da su neki to napravili radi se o Italiji čestitamo im što su smanjili ripolovni napor i što su prilagodili znači te e, svoje nacionalne planove ciljevima e, maksimalnog održivog prinosa u sadašnjem kontekstu želimo isto tako podcrtati taj napor koji je napravljen. U Grčkoj je slična situacija. E, Grčka je prilagodila svoju flotu. Oni su osmislili plan izlaska flote od 700 e, plovila, znači oni će e, isključiti i e, uništiti 700 plovila kako bi se prilagodili ovim e, savjetima. Španjolska također to radi kako bi e, uzeli u obzir sve ove preporuke stekfa. Kao što vidite, države članice čine napore kako bismo dostigli ciljeve e, maksimalnog održivog prinosa to e, zahtjeva više vremena nego u Atlantiku, no na tom putu smo. Mi smo isto tako i eh, u eh, vezi sa upravom za istraživanja, budući da oni mm, osmišljavaju jednu veliku studiju što se tiče morskih vrsta, te za neke konkretne slučajeve financiramo i određene studije. Radi se s jedne strane o utjecaju plastike na male pelagijske vrste u Lijonskom zaljevu. Tamo vidimo da vjerojatno postoji utjecaj plastičnog e, e, otpada na rast e, srdele. Isto tako imamo i studiju crvenog mulja, crvenog blata na određene vrste, a osmišljavamo i jednu studiju što se tiče zvučnog zagađenja. To je novo. Imaćemo određene studije o utjecaju zvučnog zagađenja na rast vrsta. Neke takve studije su već provedene u Norveškoj i vidjelo se da na primjer pomorski prijevoz ima utjecaj na kitove, no isto tako i na ribarske, zapravo ribolovne stokove. U eh, Jadranskom moru provodimo slične studije, u, eh, u Crnom moru također. Ono što je važno je eh, da tražimo od znanstvenog odbora GFCM-a e da uzmu u obzir sve ove elemente koji mogu imati utjecaj na stokove. Taj holistički pristup e, ide u smjeru koji mi tražimo. Nadamo se da ćete moći sudjelovati u sljedećem znanstvenom formu koju ćemo osmisliti i financirati zajedno sa GFCM-om. Nadamo se također da će se kroz to pokazati da, se, da su uloženi napori kako bismo uzeli sve ove parametre e, što se tiče upravljanja stokovima. Hvala vam lijepa. E, definitivno ste nas uvjerili da komisija obavlja zaista e, vrlo mnogo posla po tom pitanju. Kada je povjerenica došla ovdje na ovaj odbor, nam je rekla da postoji kad 81 znanstveno istražen stok, a E, samo dakle to govorimo o sjevernim morima, samo 5% ih je bilo procijenjeno po pitanju e, FSMY-a, a sada ih je 59%. Da li imamo slične podatke kad se radi o sredozemnom moru? Kako ćemo procijeniti napredak kad se radi o sredozemnom moru? Evo, citirat ću nekog e, vrlo poznatog reći I have a dream. Da. Naravno da nam je važno da postignemo ove ciljeve što se tiče MSV-a. ulažu u tom smislu ali s druge strane je važno da možemo izračunati najveći održivi prinos. U, za neke određene stokove u sredozemlju to nismo napravili. Kako bismo imali tu ambiciju e, brojčane situacije, moramo isto tako povećati e, poznavanje stokova, moramo isto tako povećati znanstvena istraživanja. Nadam se da svi pozitivni pokazatelji koji se vide u sektoru e, nisu to samo znanstvenici koji vide te pozitivne pomake, nego isto tako i e, sektor to e, potvrđuje. Nadamo se da će ta tendencija se nastaviti i u budućnosti. Dajem vam primjer i situaciju gdje vidimo da su ribari zapravo vidjeli da e, je agencija za kontrole dovela do e, mogućnosti i povećanja stokova u Mediteranu i isto tako poznavanje e, prave situacije. Važno je da imamo podatke Važno je to da to bude što se tiče mapa koje je osvojila Europska unija, no isto tako i drugi mapovi. Već tri godine razvijamo ovu politiku i mogu vam reći da već sada možemo vidjeti pozitivne elemente i pomake. Nadamo se da će sljedeće godine vam komisija moći dati brojčane podatke koje se osnivaju na znanstvenim savjetima. Znanstveni savjeti se razvijaju na važan način u sredozemlju u ovom trenutku te nadamo se da ćemo imati isto procjenjivanje kao i u Atlantiku. U Atlantiku su započeli ove planove prije više od deset e, godina. Mi sad imamo ovakav plan e, samo unatrag dvije godine. Potrebno je vremena kako bismo e, dostigli najveći održivi prinos, onako kako je to fiksirano u okviru ZRP-a. Treba vremena za restrukturiranje flote. 2020. godine se treba usvojiti plan za kapacitete na regionalnoj razini. E, mogu vam garantirati u svakom slučaju da e, idemo u dobrom smjeru. Države članice, gospodarski subjekti i druge države e, nastavljaju svoje napore i to smo u svakom slučaju mogli konstatirati i vidjeti na konferenciji u Marakešu. Nadam se da ćemo sljedeće godine imati konkretne elemente što se tiče situacije stokova te također e, vezano uz pozitivne učinke ovih politika. Hvala vam lijepa. Hvala na vašoj prezentaciji. E, vjerujem da je bila za mnogi od nas e, pozitivnija no što smo to očekivali. Dakle, krećemo sad na točku e, dnevnog reda 10. Upravljanje zonama za oporavak gribljih stokova te zaštićenih morskih područja. Samo bih želio naglasiti da članak E, osam zajedničke ribarstvene politike e, osigurava državama članicama e, da omoguće gdje su ta zaštićena morska područja. Ja nisam nikad znao gdje su ta područja, ali profesor Kellen Roberts, stari moj prijatelj koji je pomorski biolog, vrlo poznat, ja sam ga zapitao koji su dobri primjeri tih zaštićenih morskih područja i rekao je da su neka od najboljih primjeri u Španjolskoj gdje e, imate zapravo poznata e, područja za oporavak, odnosno za e, zaštićenost, za, za zaštitu e, stokova i postoje dakle brojne akademske studije koje pokazuju da se e, odvijalo mriješćenje riba unutar tih e, zaštićenih područja. Dakle, pitanje je što se događa vezano uz članak 8 e, zrp A zatim postoji pitanje zaštićenih morskih područja koje je zaštićeno raznim zakonima. Oko 12% ukupnih područja, dakle zaštićenih morskih područja, pardon, morskih područja su pokrivena tim e, zaštićenim zonama, ali samo e, za 2% su potrebni, odnosno prisutni e, planovi upravljanja. Zato je pitanje obavljamo li dobro svoj posao. E, gospođa Vegasket, ne znam da li sam dobro izgovorio vaše ime, vi ste predstavnica komisije, izvolite dajem vam riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Svaki puta ja e, moram e, još jednom ponoviti e, svoje prezime, a to je Dovid levu Možda vam kolega može pomoći sa izgovorom. Srećom, povjerenik povjerenik je proveo tri godine u Ujedinjenoj kraljevini, tako da ćemo moći e, izgovoriti njegovo ime na engleski način. U svakom slučaju ja ću sada pokušati e, kratko sažeti ono što ste vi rekli, možda ću uzeti e, vaš prijedlog da imamo ribarstvo za početnike, jer mislim da je zaista dobro ponoviti koje alate imamo što se tiče ZRP-a i koji su procesi koji stoji za toga. Jer ponekada neke stvari su pomalo zbunjujuće, te smatram da je uvijek dobro ponoviti početne stvari. E, ako ću imati prepedagoški pristup, to nije moja intencija. Ja ne pretpostavljam da vi ne razumijete ništa, nego samo želim biti što jasnija. Dakle, Hvala gospodine predsjedatelju što ste nas pozvali da predstavimo ovu temu za koju smatramo da je vrlo važna. I prije nego što ću govoriti o članku 8 članku 11, kao što ste e, na početku najavili, mislim da je bitno naglasiti da kada govorimo o ova dva članka i ovim e, područjima, dakle e, zonama za oporavak riblji sokova te zaštićenim morskim područjima, tu imamo interakciju dvije politike okolišnu politiku i ribarstvenu politiku. I ovdje je važno reći da su tu odgovorne razne nadležnosti. Okolišna politika je zajednička politika, a ribarstvena politika je ekskluzivna politika sama Europska unija može poduzimati mjere. Dakle, to moramo imati na umu kad govorimo o ove dvije politike. Jer kada ste govorili o e, zaštićenim morskim područjima, bitno je podsjetiti da je ovo odgovornost e, i e, isključivo pravo država članica da odrede ova područja te da uspostave područja zaštite. Pod okolišnim zakonom države članice mogu uspostaviti ta područja pod pod dvije različite direktive i svi ovi e, zakonodavni akti e, će biti e, važni ako biste željeli porazgovarati dakle u detalje o tome, to će biti naši kolege iz opće uprave za okoliš. No danas ćemo govoriti o tome što ZRP osigurava kao doprinos ovim okolišnim zakonodavnim aktima. Tu je također važno podsjetiti da novi GCFP e, ima e, jači doprinos e, po ribarskom zakonodavstvu i mislim da je temeljni pristup koji se tiče MSY do 2020. i svi ti faktori će dakle doprinijeti e, okolišnom zakonodavstvu, ali imamo i dva nova alata koja dopušte državama članicama da postignu ciljeve e, ovih, e, zakona, ovih okolišnih zakona. Kao što ste spomenuli, tu se radi o zaštićenim morskim područjima, to je članak 8 i članak 11 koji dopušta državama članicama da E, ispune zahtjeve e, okolišnog zakona. Što se tiče članka 8, e, sviđa mi se i knjiga vašeg profesora koju ste spomenuli na početku, to je izvrsna knjiga. Dakle, članak 8. Članak 8 osigurava mogućnost državama članicama da uspostave zone za operavak ribljih stokova koje su biološki osjetljive mora postojati, postojati jasni e, dokazi da e, e, postoje dakle da, da su to zone za, u kojima se ribe mrijeste i da je premalo riba na tim područjima. Države članice moraju identificirati takva područja i ove mjere koje te države žele E, predložiti moraju proći jedan kompleksan proces, e, proces autorizacije i to je važno reći. Dakle, kakav je napredak po tom pitanju? Nažalost, nema mnogo e, napretka, mislim da to znate. Dakle, što se tiče članka 8, od 2013. nismo uopće primili niti jednu zajedničku preporuku pod člankom 8. E, nedostatak e, napretka može biti zbog nedostatka znanja, e, nedostatak znanja korektnog nadgledanja prijetnje što može spriječiti države članice da identificiraju biološki osjetljiva područja. I mi se slažemo da je potrebno više napora. Međutim, to je alat koji osiguravamo za države članice koje moraju imati zajedničke preporuke. No mi smatramo da članak 8 nije jedini članak koji je pod ZRP-om e, e, moguć da se postignu i ciljevi i želim dati primjer nedavno usvojene tehničke uredbe koja je e, po prvi puta pružila alat kako bi se usvojile regionalne mjere unutar država kako bi se zaštitila osjetljiva područja. Dakle, mi E, računamo da će države članice pojačati svoje e, svoj trud i napore i imati zajedničke preporuke. Kao što je e, Valeri spomenula još nekoliko puta, još jedan dobar primjer je višegodišnji plan za zapadno sredozemlje. Prema novom planu postoji dodatna zaštita za riblje stokove koja zabranjuje e, kočarice unutar šest milja e, od obale ili e, pliće vode od 100 metara. Moguće su i alternativne mjere za zaštitu mlađe ribe i za riblje mlađi i osjetljivih područja i ako se to dogodi, barem 20% e, riblje mlađi će se zaštititi i to bi se trebalo dogoditi do kraja ove godine. Što se tiče još jednog alata u među alatima ZRP-a, to je članak 11 e, gdje smo stvarili srećom više napretka. Samo nešto kratko o članku 11. On osigurava mogućnost državama članicama da kroz regionalizaciju zajednički djeluju u određenim regijama sa e, mjerama zaštite vezanim, vezanim uz ribarstvo u određenim e, područjima koje mogu, kao što sam spomenula, biti uspostavljene pod različitim e, zakonodavnim okvirima. To je sličan proces kao i onaj koji se tiče članka 8. Dakle, države članice moraju predložiti zajedničke preporuke i onda moraju se savjetovati sa E, savjetodavnim vijećima, podnijeti prijedloge komisiji. Komisija tada ima tri mjeseca kako bi usvojila ili odbacila zajedničke preporuke. Ako STCF nam kaže da je to doprinos prema postizanju ciljeva vezano uz okolišni, okolišno zakonodavstvo, tada takve preporuke mogu se transformirati u provedbeni akt koji bi tada mogao biti usvojen e, na kolegiju E, I onda tu parlament ulazi u igru jer ti provedbeni akti se tada šalju parlamentu i onda parlament zajedno e, sa vijećem, to parlament i vijeće imaju dva ili četiri mjeseca kako bi e, proučili provedbeni akt i rekli da li se slažu s tim ili ne. Dakle, parlament kao i vijeće igraju važnu ulogu u ovom procesu. Ovdje bih željela napomenuti da prema posljednjem posljednjem predmetu na Europskom sudu pravde, važno da su ove e, mjere zaštite koje se predlažu po člankom 11 i koje se tiču zajedničkih preporuka e, se ne zahtijevaju e, dakle samo on, isključivo one da se postignu ciljevi. Dakle, one moraju biti doprinos tome. Međutim, nisu isključivo te mjere. Dakle, ZRP sam po sebi ne može se koristiti da bi se postigli ciljevi, nego mora doprinijeti ka ostvarivanju tih ciljeva. Što se tiče stanja stvari napretka, kao što sam e, rekla tu što se tiče članka 11 imamo više napretka nego što se tiče članka 8 e, te smo do sada primili 8 zajedničkih preporuka od strane država članica koje su presvorene u šest e, provedbenih aktova od kojih je četiri na snazi trenutno. Jedna od uredbi je odbijena 2015. To je bila uredba dakle iz 2015. a e, još jednu uredbu Europski parlament nije odobrio. Zajedničke preporuke koje su do sad predložene tiču se Baltičkog Sjevernog mora, no iako nema zajedničke preporuke koja bi se ticala Sredozemnog mora, imamo neke druge alate koji e, su usmjereni na postizanje ovih ciljeva. Ovdje je važno reći da komisija E, e, Opća komisija za ribarstvo sredozemlja je usvojila devet preporuka vezano za ova e, zaštićena područja i moramo spomenuti jedan uspjeh, a to je pomopit zaštićeno područje na Jadranu koje već ima neke koristi za neke vrste poput jastoga i oslića. Dakle, iako je naš napredak na Što se tiče članka 8, postoje naznake da će ciljevi biti ostvareni, ali je još uvijek napredak pomalo spor i očekujemo bolje rezultate. Mi smatramo da se ovaj spori napredak e, zapravo može objasniti teškoćama e, pronalaženja konsenzusa u procesu. Naravno u procesu su e, ministarstva okoliša, i ministarstva e, zadužen za ribarstvo i vijeća e, uključena i ponekad je teško naći e, uravnoteženo rješenje koje bi zadovoljilo sve. To je jedan razlog za spor napredak. Regionalizacija također zahtjeva od država članica mnogo truda, s mnogo stvari se moraju baviti i tu je također i pitanje kapaciteta. Tako da mislim da je regionalizacija jedan proces koji e, je još uvijek u stvaranju i mislim da je za regionalne skupine ponekad teško nositi sa svim e, faktorima. S naše strane komisija e, blisko surađuje sa državama članicama i svim uključenim dionicijama i tu govorimo o općoj upravi Mare i Envi. Dakle, mi radimo sa državama članicama kako bismo olakšali ovaj proces. Mi regularno sudjelujemo na sastancima gdje se raspravlja o potencijalnim nacrtima zajedničkih preporuka. Mi dajemo e, sugestije kako se te preporuke mogu poboljšati prije e, konačnih tekstova i mi također smo prošle godine objavili jedan dokument smjernica koje daju više jasnoće državnim članicama o vrsti e, mjera zaštite e, koje bi trebale biti razvijene e, pod ovim člankom, odnosno smišljene. I mi također izražavamo bojazni, mi smo izrazili naše bojazni na posljednjem sastanku Vijeća za ribarstvo u lipnju ove godine. Također mi Podupiremo izdvajanje više sredstava za e, održivo upravljanje e, ribarstvom. I za kraj rekla bih e, da mi imamo alate u pod ZRP-om, iako je napredak spori, no što bismo mi to željeli, no sa strane komisije mi se zaista uključujemo u velikoj mjeri, usko surađujemo s državama članicama da vidimo kako možemo olakšati ovaj proces, te se nadamo da ćemo e, s vremenom e, ubrzati napredak i bilo bi mi drago sada čuti i vaše mišljenje o tome. Hvala. Uh, Can you, um, Hvala. Možete li nam reći povratne informacije nakon konzultacija s državama članicama? Zašto one govore o tome da nemaju koristi od zakonodavstva i zašto se slabo napreduje. A gdje imamo i preklapanja što se tiče e, ribarstva s jedne strane i s druge strane ovih zaštićenih morskih područja. Kad smo imali ove isključive ribarske zone, tu smo vidjeli da je postojao napredak tamo gdje su postojale, a e, pomorske zaštićene zone e, trebaju prije svega zaštititi ekosustav, a ne samo ribu. No, u svakom slučaju, e, to se smatra isto tako i područjima gdje se stokovi oporavljaju. Trebamo li mi možda naše napore preusmjeriti na to da se tim pomorskim zaštićenim područjima bolje upravlja. Evo, ima li kakvih dodatnih pitanja? Evo, možda mi možete odgovoriti na ovo, a onda se možemo e, pozabaviti drugim pitanjima. Hvala, da, uistinu što se tiče slabog napretka. Države članice uvijek kažu isto, teško je postići konsensus. E, više država članica oko stola uvijek imaju različite interese i to u okviru industrijske politike ili politike u okviru zaštite okoliša. I teško je pronaći e, prihvatljive solucije. To je zapravo realnost e, ribolovnog područja i ribarstva. A što se, što se tiče preklapanja između ovih područja za oporavak stokova i zaštitenih pomorskih e, područja, mogu reći da se ove zaštićene zone često smatraju zonama za oporavak e, stokova. Nemamo preporuka e, pod člankom 8 i to je zato što imamo zapravo iste ciljeve kao i pod člankom 11. Hvala. Kad govorimo o ovim e, područjima za oporavak e, stokova, je li je moguće njihovu namjenu promijeniti ili će uvijek biti tu? Ako jednom pogriješe, hoće li onda biti osuđeni da stalno griješe do kraja života? Gospodin Vender. Hvala. Nekoliko konkretnih primjedbi imam. Ne znam možemo li odgovoriti na sva ova konkretna pitanja, no imali smo u Sjevernom moru neke pokušaje E, što se tiče ovih e, parkova vjetrenjača u studenom su osmišljeni neki sustavi i izgleda da 90% oštriga je nestalo. Imali smo tu neke pokušaje, ali govori se o tome o kretanju e, pjeska na dnu koje se nije moglo predvidjeti. Ima li kakva paralela između onoga što se događalo od 2018. godine i drugih pokušaja da se ove pojaseve kulture e, uzmu u obzir na takav način da se stokovi obnove. Projekt nije dobio uspjeh, nije ostvario uspjeh, no imate li možda kakvih dodatnih pitanja vezano uz to? A sad ću postaviti pitanje ime Ani Šer, ona nije ovdje, a željela bi postaviti pitanje vezano uz ove zaštićene zone. E, kako se to zapravo upisuje u planifikaciju ljudskih djelovanja na moru. Radi se o raspravi koja, ovdje, koja postoji u Nizozemskoj, ali i drugdje. E, željeli bi zva, znati na koji način komisija uspostavlja veze između ta dva aspekta. I e, kako uzima u obzir i socioekonomske koristi za e, i ribare i pomorsku zajednicu. Odgovorit ću gospodinu e, Garisu što se tiče ovog e, vremenskog perioda radi se o regionalizaciji budući da nismo imali ništa pod člankom 8 ne znamo kakva je praksa no mogu vam reći kakva je praksa pod člankom 11 ove zajedničke preporuke imaju i klauziju revizije. To ne traje e, vječno. Ako nešto napravimo, onda je isto tako dobro pogledati nakon nekog vremena da li uopće postoje pozitivni rezultati određenih djelovanja. I u tom smislu postoji ta revizijska klauzula i ništa nije vječno. A sad pitanje gospodina Van Dalena je što se događa u Sjevernom moru sa farmama vjetrenjača. Nisam upućena u to, no kad govorimo o zaštićenim pomorskim područjima, e, ako usvajamo mjere samo koje se tiču ribarstva, onda nećemo određene stvari riješiti. Ako, na primjer, e, ne dopuštamo ribarstvo, ali dopuštamo e, E, pješčarenje, zapravo skupljanje pjeska e, na dnu, onda mm, jednostavno nismo koherentni. Moramo usvojiti holistički pristup. Jako je važno kako ove preporuke provodimo u dijelo. Sa stajališta ZRP-a moramo e, možda i proširiti djelovanje budući da mi nemamo mandat za procjenu utjecaja vjetrenjača na e, habitat, na, e, na staništa. Ova tema je izuzetno važna, mi smo svjesni ovog problema i to moramo upisati isto tako i u pomorsko prostorno planiranje. Tu trebamo vidjeti na koji način se definiraju definira područje primjene ovakvih pomorskih zaštićenih područja. Imamo jedan cilj iz AIĆI-a. ne samo 10% zaštićenih e, pomorskih područja, e, ne samo tih 10%, nego ta područja moraju s jedne strane biti upravljana na način da, bude, e, da imaju učinkovite rezultate. Države članice moraju djelovati u tom smjeru. Hvala. Gospođa Memory, hvala. Ako zone e, trebaju, neke zone trebaju oporavak, onda su te zone koje su e, strujno pogodila, koje je strujno pogodila Nizozemska. Japan, Koreja, SAD i Brazil tu imamo određene podatke. Zašto tu sad ako Evropska unija se brine za more, dopušta nizuzemcima da e, provode svoj ribolov s impulsom? I zašto tu imaju povećanje e, flote u odnosu na ono što je komisija e, dopustila. Mogu reći da takav ribolov sa impulsom stvara od morskog dno, dna pustinju. Iz vlastitog iskustva znamo da, na primjer, e, bakalar dolazi u puno manjim količinama na tržište od kad su nizozemci krenuli s ovakvim ribolovom. Ne znamo na koji način ćemo okončati takav način e, katastrofalnog ribolova. Imamo kompleksnu interakciju između prirodnih i ljudskih djelovanja. Moramo uzeti u obzir cijelu ovu štetu koja se čini u procesu okolišu. Sifas je govorio o toksičnim ribolovnim metodama. I postavljamo si pitanje kada ćemo to zaustaviti. Nije pitanje koliko se ulovi, nego što se sve uboja. Hvala. Gospodin, gospođo Memory, e, Evo vidjet ćemo kako će se gospodin Van Dalen uključiti ponovo u ovu raspravu. Nadam se da neće se previše razbjesniti. A sada, gospođa Sullivan. Da, u svakom slučaju e, komisija mora provesti široku analizu iz aspekta dionika kako bi postigli određeni mir u tom ribarskom sektoru. Gospodine predsjedniče, vi ste nešto govorili o 3% e, zaštićenih e, pomorskih područja a komisija uvek e, upravo rekla da postoji ovaj cilj od 10%. Možemo reći da imamo u tom smislu nisku razinu. I u tom smislu postavljam si pitanje trebamo li osmisliti neke e, poticaje. Ovakve zaštićene zone su izuzetne do, izuzetno dobre za oceane, za oporavak ekosustava. I ako imamo učinkovite zaštićene pomorske zone, koridore između različitih e, zona, onda e, cijelo upravljanje je vrlo učinkovito. Države članice u svakom slučaju moraju e, osmišljavati načine povećanja broja zaštićenih područja. Postavljamo si pitanje zašto je tih e, zaštićenih područja tako malo. Imamo različite ribolovne aktivnosti koje imaju e, negativne učinke. Ako se to događa u zaštićenim morskim područjima, možemo li uopće ta područja nazivati zaštićenim u Sjevernom moru, u području Dager. Govori se isto tako o nekim ribolovnim alatima koji djeluju i na dnu, morskom dnu. I postavljamo si pitanje da li takvo djelovanje uopće u skladu sa karakteristikama zaštićenih morskih područja. Neke stvari se mogu e, provoditi samo ako je on kraj e, bilo kakve znanstvene sumnje da može imati e, loš učinak na riblje stokove. Kad govorimo o reviziji zajedničkih preporuka, to se mora osnivati na znanstvenim dokazima i moramo osigurati da zaštićene morske zone odgovaraju standardima u okviru članka 6. Te također moramo osigurati da nema nikakve štete što se tiče samog okoliša te također e, statusa očuvanja zaštićenih morskih područja. Sljedeća govornica, izvolite. Hvala. Željela bih govoriti o dva instrumenta upravljanja. Ne znam kako je to organizirano u drugim državama članicama, no u Francuskoj imamo takozvane morske parkove i to neovisno o naturi 2000. E, tu e, to je uključeno u planiranje morskog područja. Ja sam bila u e, agenciji koja se bavila zaštićenim morskim područjima i upravljala tim područjima, te glavni interes ta dva instrumenta upravljanja je da postoji upravni odbor Postoji ograničen e, morski e, prostor koji je dio e, jednog plana upravljanja. Tu su uključeni svi dionici, mjere se provode, ciljevi i izazovi su identificirani. Ja smatram da takvi instrumenti su garancija s jedne strane praćenja stokova, s druge strane identifikacije područja gdje moramo E, povećati zaštitu. Ti instrumenti, znači park, e, morski park i upravni odbor, e, može poslužiti kao inspiracija Europskoj komisiji. Imam pitanje Europskoj, e, u, e, Europskoj komisiji u trenutku kad je zaštićeno morsko područje opravljeno alatima za upravljanje, uključujući sve dionike. Znači akademski sektor, nevladini sektor, e, lokalne zajednice i tako dalje. Onda imamo situaciju gdje je zaštita puno efikasnija. Ne znam kako se to odvio drugim državama članicama, no postavljam si pitanje da li komisija e, također i surađuje na području e, tih pomorskih parkova i da li smatraju da takvi alati mogu biti korisni i sa aspekta upravljanja i sa aspekta zaštite. Gospođo Demato, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Dakle, da li je potvrđeno da do 2020. nećemo uspjeti zajamčiti ovih 10% koje je e, Unija zacrtala kao cilj. E, jedan od e, važnih podataka koji se tiče država članica i zaštićenih morskih područja možemo vidjeti sljedeće, odnosno možemo zapitati sljedeće, da li je to sve problem, odnosno krivnja država članica ili je to jedan sustav u kojem direktiva nakon direktive e, postaje zapravo prekompleksan. E, što se tiče nekih nevladanih organizacija, e, one provode studije prema kojima e, u zaštićenim morskim područjima određena vrsta ribolova će biti e, zapravo četiri puta veća nego u zonama koje nisu zaštićene. To bi bilo apsurdno jer zaštićene zone trebaju biti oaze za e, zapravo e, ponovnu regeneraciju ribljih stokova. Stoga pitam komisiju koje su mjere koje smatrate nužnima kako bi se zaista zaštitila zaštićena morska područja i lokalne zajednice. Zadnja stvar, što se tiče zabrane ribolova, koliko će to biti e, omogućeno, koliko će se to zaista dogoditi u zaštićenim morskim područjima. Hvala. Vidim još dva govornika. I, evo sad ćemo čuti još dva pitanja jako e, predstavnica komisije nema ništa protiv odgovorit ćemo na skupinu pitanja. Vi ste se e, zapravo referirali na neka dakle izvješća koja su tek objavljena. Ja sam sada pročitao kratak e, sažetak koji zapravo govori da trebamo više istraživanja. Dakle, da, evo sad gospodin Van Delen. E, ja, voorzitter, ik heb even het woord gevraagd om te reageren, omdat... Hvala, Gospodine predsjedniče, želio sam reagirati na ono što je rečeno. E, govorilo se o ribolovu s impulsom, govorilo se o Brexitu i tako dalje. Tu postoji cijeli niz nesporazuma. U oba e, procesa i što se tiče Brexita što se tiče ribolova sa impulsom čujemo mnogo laži. Gospođo, vi ste bili ovdje vjerojatno u odboru prošle godine. Da, ako ste bili, onda ste vjerojatno čuli i e, predsjednika ICES-a koji nam je prezentirao situaciju e, riborova s impulsom on je govorio o tome da su prednosti takvog ribolova i veće od tradicionalnog ribolova, no nažalost jako puno laži čujemo vezano uz to od strane nevladinih e, udruga i tako dalje. Govori se o šteti koja se nanosi stokovima bakalara. No, izgleda da oštećenja koja nalazimo na e, bakalaru se nalazi, e, možemo naći i u drugim vrstama ribolova i zbog toga bi želio ispraviti ono što je rečeno. Znanstveni ni podaci su drugačiji od onoga što smo ovdje čuli. Znam što žele reći oni koji zagovaraju preksit, no moramo u svakom slučaju čuti kakva je stvarna situacija. Da, mogu reći da smo već puno govorili o ovim argumentima tijekom e, prethodnog e, saziva i to zbilja dubinski se time bavili. Ja bih sad e, želio da zaboravimo na ovu temu. I u tom smislu dajem riječ gospodinu Miljan Monu. Gospodine predsjedniče. Ove zaštićene pomorske zone su e, važne zone kako bismo garantirali zaštitu mora i biološke raznolikosti. U Europi prethodnih godina imamo povećanje ovakvih područja. U 2001. godini imali smo samo e, jedan posto E, područja koji su odgovarali standardima zaštićenih morskih e, područja. Španjolska je u tom smislu e, napravila velike pomake. Znam da na međunarodnoj razini ambicije su velike. Mnogi tekstovi idu u tom smislu konvencija o biološkoj raznolikosti te želimo garantirati neke inicijative koje e, znači, znači i postizanje ciljeva. Ono što bih želio reći, to u Španjolskoj smo se čak i približili s tim ciljevima. Hvala komisijo. E, možemo se sad vama e, okrenuti kako bismo dobili odgovore na nekih ovih pitanja. Da, čujem e, određena nezadovoljstva na području e, ovih zona za oporavak stokova nikakav napredak nula proglašenih područja no s druge strane kao što je rekao gospodin Milan Mor imamo jako puno e, zona koje su proglašene zaštićenim morskim područjima cilj je zaštita ekosustava, osjetljivih ekosustava, no isto tako e, dobivanje koristi za industriju i to oporavkom ribljih stokova. Ja mislim da moramo napraviti više kako bi e, izvršila pritisak na države članice. Imamo E, dobar uspjeh što se tiče proglašenja zaštićenih morskih područja, ali ako se njima ne upravlja na pravi način, onda ništa neće biti ostvareno. Komisijo, zašto se ne čini više? E, možda biste morali vršiti pritisak na države članice, a vi ste tijelo sa e, pravnim ovlastima ja se ne slažem, nemamo mi tolike ovlasti. Mi smo facilitator u tom procesu. Tako nas eh, gledaju i države članice. Mi eh, se s time slažemo, s tom ulogom. Što treba još učiniti? Komisija ne odustije. Mi ćemo koristiti sve instrumente, vršiti pritisak na države članice da eh, bolje upravljaju tim područjima naravno uz postojeće instrumente. Gospođa O'Sullivan je govorila o znanstvenim dokazima i kako će se to evaluirati. To je standardni postupak. Možda nisam dala dovoljno detalja u izlaganju. Imamo zajedničke preporuke za države članice. To će uvijek e, ocjenjivati znanstveni i tehnički odbor za ribarstvo. Vidjet ćemo da li se ciljevi postižu i da li to doprinosi e, ciljevima zakona o zaštiti okoliša. Htjela bih ponoviti što sam rekla. E, prema sudu pravde ciljevi zaštite okoliša se ne mogu time sam samim postići, ali se njima može doprinijeti to je korak naprijed. Što se tiče pitanja, pitanja o dionicima, to je važan pozitivan razvoj. Imamo interakciju sa državama članicama i uvijek ih potičemo da rano uključe dionike. Ne možemo ništa postići bez podrške s terena. Važno je to imati. E, regionalne skupine moraju vidjeti kako e, se uključiti u taj proces. E, kad oni se moraju obraćati savjetodavnim vijećima. Tu dionici imaju šta reći. Moraju dionici međutim biti uključeni od samog početka. Ne bih rekla da imamo jedan model partnerstva. Regionalizacija svrhanje je da regije mogu same odlučiti kakvu će strukturu organizaciju uvesti. One moraju identificirati problema. Ja ću dati riječ gospođi Line koja će odgovoriti na pitanje posljednje. Hvala lijepa što se e, da imamo e, morske parkove i e, mjere koje su uvele države članice imamo zone zaštite i očuvanja imamo niz planova koji su već provedeni u nacionalnim zonama e, su upravljanje tu imamo dobar primjer u Španjolske gdje to vrlo dobro funkcionira. Mm, imamo i slučajeve u Italiji i, i, i na Egejskom moru. Ono što će komisija učiniti, mi ćemo napraviti mapping, identificirati sve te zone i to objaviti sljedeće godine za sredozemlje. Pa da pokažemo koje su mjere poduzete na nacionalnoj razini za zaštitu osjetljivih e, zona i habitata. E, što se tiče e, GFCM-a, mi ćemo napraviti e, evaluaciju mjera koje već postoje u tim zonama. Vidjet ćemo jesu li mjere efikasne ili ne. Odlučit ćemo koje ćemo e, mjere imati onda u budućnosti, koordinirati ih. A imat ćemo i pilot projekt sa satelitskim sustavom kako bismo zaštitili Eh, aktivnosti u tim eh, zonama. Evo, sve se to radi na sredozemlju. Što budemo transparentni što se tiče ovih postojećih eh, zona, to ćemo imati bolju suradnju sa znanstvenicima i dionicima. Ovo što je gospođa Šabo spomenula je važno. Moramo imati sudjelovanje i dionika – Dakle, ne samo vlasti, već i ribare i znanstvene institucije. E, ta tri glavna aktera, ako e, oni surađuju u definiciji zona, onda su rezultati najbolji. E, ovaj participativni pristup je zaista važan za provođenje svih mjera na sredozemlju. Hvala, eh, hvala predstavnicima komisije. Eh, cijenimo njihov doprinos. Evo, dalje vršite pritisak ili primijenite pritisak. Hvala vam lijepa. Idemo na zadnju točku. To je točka 11. Eh, sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije i to je potpisano u lipnju. E, dobili smo zahtjev za suglasnost u kolovozu. E, imamo izvjestiteljicu, gospođu Avram. Izvolite. Hvala lijepa. E, to je sporazum o partnerstvu i tako dalje između EU-a i Republike Gambije. Republika Gambija je jedan od najmanjih država u Africi na e, obali Atlantika, a i jedna od najbogatijih ribarskih zona na svijetu. I, i e, ovaj resurs se može e, pretvoriti u veliku šansu za Gambiju. Njihovo ribarstvo doprinosi malo gospodarstvu, to je paradoks jedan je razlog e, nedostatak održivog upravljanja i pomanjkanje strukturne podrške, a isto tako i e, nezakonitog, neprijavljenog i neregistriranog ribarenja. E, mi stoga postoji hitna potreba za ovakav sporazum između Europske unije i Gambije kako bismo pomogli toj državi da korak po korak dođe do kontrole svojih ribarstvenih resursa. To je nov sporazum koji zamjenjuje postojeći e, sporazum koji je stupio na snagu 1987 ovaj novi protokol pokriva period od šest godina. Glavni je cilj da se dade ažurirani okvir uzimajući u obzir ZRP i njegovu eksternu dimenziju e, dajući e, ribolovne mogućnosti u gambijskim vodama. Naravno, sve to mora biti sukladno znanstvenim e, savjetima i održivom korištenju resursa. To je u interesu obiju strana. E, evo, sam sporazum. EU e plovila imaju mogućnosti da ulove 300 e, tona tune i 700 tona oslića u teritorijalnim vodama Gambije. Daćemo im pola milijuna eura, pola će ići na održivo ribarenje i restrukturiranje ribarstvenog sektora u Gambiji. Mi ćemo platiti 70 e, eura po toni tune. Imam pitanje za DG Mare o toj cijeni. To mi se čini niskom cijenom. E, e, odgovor je da je to sukladno cijenama koje e, Evropska unija plaća drugim susjednim zemljama. 70 eura po toni, otprilike. Ovdje imamo prednost jer to pokriva i NNN ribarenje i poticanje plavog gospodarstva, uključujući akvakulturu. Gambija je pristala e, da postane članicom IKATA. Moja je preko, preporuka da parlament e, dade e, suglasnost za potpisivanje ovog sporazuma jer e, e, flote Europske unije već e, rade, operiraju u gambijskim vodama. Izvolite, imate riječ. Željela sam znati kako stoji sa znanstvenim podacima o stokovima tamo i kako će se osigurati da ne dolazi do preizlova. Eh, isto tako treba zaštititi mrijest i mlađ. Eh, možete li ponoviti zadnji dio pitanja? Eh, da li da počnem iznova? Koji su znanstveni podaci o stokovima u regiji, kako se možemo osigurati da e, tim našim plovilima ne dođe do preizlova. E, ne smijemo pri tom ulovu e, škoditi mlađu i mrijesti. Kako će se to osigurati? Sve što je dano u u podacima nam je dao da glavna uprava Mare. E, da e, što se tiče e, lovljenja, to će biti sukladno europskom zakonodavstvu. Sve će biti pod kontrolom. Sve što će se loviti u gambijskim vodama od strane plovila Evropske unije, oni su već tamo, e, oni tamo love i e, to sukladno zakonodavstvu Evropske unije. Gospodin Vandel. Hvala lijepa. Što se tiče mog kluba, e, Ani i ja. Ani ne može biti ovdje, pa ću govoriti u njeno ime. Ona me zamolila da kažem sljedeće. Ona podržava podršku ovog sporazuma, to jest ratificiranje sporazuma u svim, svim njegovim dijelovima. To će dovesti do mnogo veće raznolikosti što treba pozdraviti. Trebamo zaštititi sve stokove i vrste. Stoga se moramo boriti protiv NNN-a. Evropska unija mora učiniti sve što u njenoj moći. Moramo biti odgovorni za održiv ribolov u tim vodama kako bismo ojačali stokove. Evo, vraćamo se komisiji. Ne znam koje ćete nam komentari dati, ali izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. E, u stvari e, ova, ovaj izvještaj je pozitivan i zadovoljava komisiju. Gambija je novodošlica u ovom mm, upravljanju morima e, pa je dobro što smo je mogli integrirati u naš klub sporazuma o ribarstvu. E, kroz te sporazum imamo model upravljanje koji je baziran na transparentnosti, znanosti i odgovornosti. To su ciljevi sporazuma i to se odražava u protokolima i u sporazumu. Što se tiče specifičnih pitanja koje smo ovdje čuli, e, ekonomska dimenzija, to nije 70 eura, to je 120 eura e, jer e, tu i brodovlasnici plaćaju doprinos od a Evropska unija kroz svoj proračun e, plaća 50 eura, 70 e, plus 50 eura. E, to nije, to je svota koja će pomoći Gambi da ustanovi ovaj sustav dobrog upravljanja s resursima da se bori protiv NNN-a i da potiče malo ribarstvo. Imamo 120 eura po toni za tu regiju. To je sukladno drugim e, sporazumima za lov e, tune. To je na svjetskom nivou ta cijena. A čuli smo pitanje o stanju stokova. Imamo tu dva stoka, imamo, um, imamo tune, stokovi su dobri, e, to je na nivou e, standarda ikata. A vidjet ćemo u studenom e, kako stvari stoje. Moramo pratiti recimo stokove imamo određene mjere koje su usvojene i koje treba provoditi. To ćemo vidjeti na sastanku IKATA. To će se odnositi ne samo na gambijske flote, već i na europske flote koje će e, loviti u tim i susjednim vodima. Mm. E, imamo tu eksperimentalni pristup kao u Senegalu, to su Mm, mm, imamo brodove i u senegalskim vodama i u gambijskim vodama. Ova, ova sastavnica za pridnene e, ribe, za oslića i tako. Naročito je oslić u pitanju. E, pitanje je mlađa.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 što se tiče resursa mlađa naravno da stokovi tuna ovise mnogo o tome kako zaštitimo mlađ. Nadam se da sam odgovorio na sva pitanja. Zahvaljujem svima koji podržavaju ovaj sporazum jer je on potreban E, sada ćemo obnoviti i sporazum sa Senegalom. I tu e, ćemo e, imati veliku komplementarnost. Hvala lijepa. Možete li nam dati garanciju da neće doći do prekomjernog izlova? E, ono e, što ćemo ustanoviti jesu metode kontrole. E, tu imamo države članice i njihove flote koje se moraju držati propisa. I ako dođe do prevelikog izlova, to treba naravno evaluirati. Prema tome trebamo Eh, govoriti o mjerama zaštite. Eh, kad govorimo o osliću, tu imamo okvirne zaštitne mjere. Eh, ne bojimo se da će doći do prekomjernog izlova. Hvala lijepa. Trebamo li još nešto dodati? jesmo li zaključili? Hvala lijepa svima. Hvala što ste bili ovdje. E, amandmani, rok za podnošenje je petak u podne. Sutra ćemo imati e, kratku sesiju sa znanstvenica iz ices A, a onda ćemo imati e, sastanak u salonima sa dionicama. To će, to će biti navečer, imat ćemo i imati osvježujuće napitke. Nadam se da ćete doći.